upravnog odbora. E, očekujem da će nacionalnost direktora također imati utjecaja. Moramo gledati na postupak e, odabira kandidata za to tijelo jer je u interesu cijele unije da sve to bude transparentno kako ne bismo sumnjali na protekcionizam na unutarnjem tržištu to je ključno za imidž Europe i za budućnost našeg tržišta. Hvala. Gospodin Marijas će zaključiti ovaj eh, slobodno javljanje za riječ. Ja bih trebao podržavati napore za minimalnu plaću i za ostale e, minimalne e, benefite koje dobivaju naši radnici. Trebao biti protiv zloporabe u državama članicama. E, očiti je primjer je kršenje direktive iz 1900, 2019 Govorimo o zloporama u Grčkoj. E, često čujemo e, da se treba e, osnovati još jedno tijelo za, tijelo za rad. To je još jedan birokratski korak koji nekako lišava odgovornosti države članice. Pogledajte gdje se dešavaju kršenja, tamo trebate raditi. Dajem riječ povjerenici Tajsen. Hvala predsjednice. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici i zastupnice. Ovaj prijedlog za osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad je završnica e, reforme koja će osigurati e, mobilnost rada. Kad sam dobila moj mandat, znala sam da e, e, mobilnost rada neće biti najlakše područje. Stoga sam vrlo zadovoljna da nakon revizije direktive o upućivanju radnika sada vas molimo da glasate o ovom tijelu to je još jedan korak e, na poboljšanju mobilnosti e, rada. E, on, nažalost, danas nije bilo još moguće da se su, zakonodavci slože o koordinaciji propisa o socijalnom osiguranju. Molim vas da u četvrtak e, usvojite ovaj izvještaj kako bismo položili kamen temeljac za veću mobilnost rada u sljedećem sazivu. E, milijuni radnika i građana za koji je mobilnost rada svakodnevica, e, E, zaslužuju da dobiju bolje propise što je prije moguće. Slobodno kretanje, dragi članovi, je bio kamen temeljac Evropske unije i to će postati još više tako nakon uvođenja ovog tijela Tržišta rada su sada međusobno povezana. Slobodno kretanje omogućava vezu između naših građana. Omogućavanje slobodnog kretanja a i osiguranje e, poštivanja europskih propisa to su e, vodeći, vodeća načela u mojem prijedlogu za mobilnost rada. Ta načela nam omogućuju da provedemo zakonodavne reforme koje će svi podržati, istok, zapad, sjever i jug. E, mi ćemo e, e, to učiniti i pozivam vas da glasate za ovaj prijedlog. Gospodin Lenart ima dvije minute i on će zaključiti našu raspravu. Hvala predsjednice. E, to nešto kaže o važnosti ovog tijela da je e, toliko e, kolega i kolegica ušlo u ovu salu na kraju rasprave. Hvala vam. Oni koji su bili tu na početku želim vam reći da je danas dobar dan. Ustanovljujemo Europsko nadzorno tijelo za rad, a time poduzimamo važan korak prema e, stvarnoj socijalnoj Europi. Imat ćemo slobodno kretanje radnika uz e, pravednu mobilnost. E, radnici će biti zaštićeni, nećemo imati mjesta za socijalni dumping ili nepravedno natjecanje Moramo osigurati bolje provođenje europskih propisa na području e, mobilnosti rada. To će raditi ovo tijelo za rado i to ono će početi e, time vrlo brzo. Moramo osigurati e, rezultate E, na područjima koja brinu naše građane. E, zahvaljujem Europskoj komisiji, povjerenici Tajsen, rumunjskom predsjedništvu i svim kolegama i kolegicama koji su surađivali na vrlo konstruktivan i učinkovit način. E, računam na sve vas jer trebamo svi surađivati kako bismo osigurali uspjeh u budućnosti. Hvala vam svima na pažnji. Hvala. Ovime je raspravama zaključena, a glasanje će biti za nekoliko trenutaka. Dobar dan, dame i gospodo. Prije nego prijeđemo na glasovanje, dozvolite mi da vam se e, obratim i da poželim dobrodošlicu Greti Thunberg. Danas je s nama naime evo posebna gošća u galeriji za posjetitelje i smatram da ju niti ne treba posebno predstavljati. Ona dolazi iz Švedske. Ona je sa svojim, svojom hrabrošću, svojim e, idejama preuzela jednu od vodećih uloga dakle, pokretu za borbu protiv klimatskih promjena. Greta Thunberg Greta Thunberg Greta Thunberg potiče nas e, zakonodavca, ali potiče tvrtke i građane da udvostručimo naše napore u borbi protiv klimatskih promjena. Rezultati koje je Europski parlament postignuo u ovom sazivu pokazuju da dijelimo ambicije ove djevojke iz Švedske. U tijekom ovog saziva smo se uputili u zaštitu okoliša, u borbu protiv klimatskih promjena, obavili smo se ograničenjem emisija u području prometa, također smo reformirali sustav ETS-a. Uvijek je Europski parlament bio ta institucija koja je sve više podizala ljestvicu Također tu je i vrlo brza ratifikacija Pariškog sporazuma. Mi smo se za to zalagali, a ovdje smo to proslavili u društvu glavnog tajnika UN-a, Ban muna Međutim, znamo da sve ovo možda nije dovoljno svi želimo i moramo učiniti više kao pojedinci, ali i na europskoj razini, na međunarodnoj razini. Sve to kako bismo spriječili globalni rast temperature iznad 1,5 stupanj. Želimo izbjeći i ono što bi taj porast donio. Ovdje ćemo imati ključnu ulogu Gospođica Thunberg će u 14 sati sudjelovati na razmjeni mišljenja na sastanku odbora ENVI i to je sastanak otvoren za sve zastupnike. Pozdravimo ju pljeskom i poželimo joj dobrodošlicu. El señor Proust, el señor pidió la palabra. Zastupnik Prusti traži riječ. <clears throat> Monsieur le Président, euh, chers collègues. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Jučer su francuski pariški katolici promatrali sliku katedrale Notre Dame kako gori. U ime francuskog izaslanstva izražavam tugu pred ovim katastrofalnim događajem. Riječ je o jednom od najvažnijih elemenata naše kulturne baštine. Katedrala je djelomično uništena. Pred e, tim slikama požara izgubili smo dio nas. Vatrogasci su se borili tijekom čitave noći kako bi spasili katedralu. Francuska i Francuzi će biti jaki pred ovim izazovom. Možete biti uvjereni da ćemo mi očuvati naše katedrale. Htio bih ovdje iskazati potporu Francuskoj. Kada pogađaju našu baštinu, onda pogađaju baštinu cijele Europe. Viktor Hugo je rekao da svako vrijeme nosi svoje izazove i mi ćemo ovdje podnijeti ovaj teret pred izazovom uh, u kojem smo se našli. Senjor Kavada. Zastupnik Kavada. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Htio sam samo nešto kratko dodati. 1163. godine je započela gradnja katedrale Notre Dame. Za obradu kamena koji se koristio, a dolazio iz čitave Europe, se koristila posebna radna snaga. Trebale su posebne vještine. Tamo su sudjelovali u gradnji brojni, brojni radnici iz svih dijelova Europe. Među njima Španjolci, Italijani, Njemci, svi su oni sudjelovali u gradnji tog e, spomenika koji je tada predstavljao svojevrstan evropski projekt. Vi ste me imenovali e, predsjednikom etičkog e, odbora ovdje u parlamentu. Zajedno sa drugim kolegama u radu našeg odbora smo utrpili brojne pritiske, prije svega od strane lobista koji su se uvukli u našu instituciju tijekom glasovanja o direktivi o autorskim pravima. Ja, vidjeli smo na dijelu nepoštenu praksu lobista koji su djelovali ovdje u parlamentu. To se dogodilo i tijekom međuinstitucijskih pregovora. Ja bih vas eh, stvarno zamolio da prenesete u idući saziv ojačane propise, da se idući saziv time pozabavi, da bi se spriječio utjecaj lobista kada je tekst već jednom stigao na plenarnu sjednicu. Hvala vam. Prelazimo na glasovanje. Prvo izvješće je izvješće Wikstrom o statistikama zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje han votado se cierra la votación zatvaram usvojeno 492 glasa za parlament je ovo usvojio dakle u prvom čitanju segundo informe sljedeće izvješće izvješće rozjer Izvolite, tražili ste riječ. Poštovani e, kolege, mi podupiremo prijedlog Europskom parlamentu da da suglasnost dakle, na pristupanje Ženevskom aktu. Međutim, naše stajalište se razlikuje od onoga vijeća i Europskog parlamenta kada je riječ o pristupanju svih e, zemalja ženevskom aktu. Mi bismo izuzetno pristali da se u ovom slučaju sedam e, država koje su dijelom Lisabonskog sporazuma, dakle da pristupe ovom aktu. To je u interesu Europske unije. I zbog ovoga bi se pozvala na našu izjavu o ovom pitanju koja je već predana parlamentu i vijeću Hvala lijepo. Muchas gracias, señora Tyson. Pasamos a votación nominal. Se abre la votación. Prelazimo na poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Queda aprobado el informe. Usvojeno. Prelazimo na još jedno izvješće Otvaram glasovanje se cierra la votación zatvaram aprobado declaración de la comisión usvojeno izjava komisije podignite ruke tko je za protiv suzdržani usvojeno dovršeno prvo čitanje europskog parlamenta Izvješće Radoš, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Izvješće Forenca. Zastupnica Forenca se želi javiti za riječ. Hvala. Htjela bih e, naglasiti važnost ove preporuke. Proizvodnja maslinovog ulja je važno, za sva europska gospodarstva, naročito za talijansko. Jedan dobar dio našeg izvoza. Mi smo nedavno pretrpjeli veliku štetu u tom sektoru zbog smrzavanja, zbog e, suše. Htjela bih da damo suglasnost na dovršetak ovog sporazuma kako bismo aktivno sudjelovali u međunarodnoj razmjeni i međunarodnoj trgovini maslinovim uljem i stolnim maslinama. Međutim, moram iskazati da mi je žao što toliko kasnimo sa ovim sporazumom i što također što druge institucije nisu brže djelovale. svi, svi sporazumi ove vrste trebaju dobiti suglasnost parlamenta. Zbog toga pozivam komisiju i vijeće da nas na adekvatan način e, obavijeste o svakoj ovakvoj odluci koja se treba, dakle, za koju se treba dati suglasnost ovdje u parlamentu. Otvaram glasovanje, imeničnom glasovanje. Cerramos Zatvaram. usvojeno. Izvješće Tarand. Želite li nam nešto reći? Izvolite. Hvala vam. Dragi kolege, znate da ne volimo slušati izvjestitelje koji govore prije glasovanja, ali evo ja nažalost moram sada ovdje reći nekoliko riječi o ovoj e, dvojbi. Tijekom ovog e, mandata smo imali osam imenovanja u e, revizorski sud i sve su to bila politička imenovanja. Imamo tako i članove koji su imenovani iz Estonije, primjerice iz Mađarske. E, ne smatram da ljudi koji dolaze iz politike nisu kadri profesionalno obavljati svoj posao. Što više, kolegica Maletić ima jako dobre vjerodajnice da bi, ponovno, e, da bi se ponovno bavila tim poslom. Međutim, ovaj postupak e, nije dovoljno transparentan. Zato bih htio da nas e, države članice saslušaju i da uvijek predlože dva kandidata, jedan muškog, jedan ženskog spola i da slijede irski primjer, a to je da se objavi javni natječaj da bi se odabrali kandidati i to u e, skladu sa člankom 255 našeg ugovora. Moramo vidjeti trebamo li doista člana e, revizorskog suda i za svake države članice. Imali zaista toliko puno posla. Zašto se ne bi rotirali? 14, e, pa 14, Zato vas Molim da glasujete onako kako sugerira izvjestitelj, ali imajte na umu da postupak rumunjske i hrvatske vlade ne ispunjava visoke standarde Europske unije. Hvala lijepa. Hvala vam, prelazimo na glasovanje, poimenično glasovanje. Cerramos la votación. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Drugo izvješće Tarant. imenovanje članice revizorskog suda. Izvolite. I would just like to remind Ja bih e, samo htjela podsjetiti kolegu da danas glasujemo e, po običajnom postupku i ne bismo trebali slušati ovakve govore u parlamentu. Odlučujte u skladu sa meritumom. Hvala lijepo. Se Hvala vam. Otvaram glasovanje. Tajno glasovanje. Nombramiento Ivana Imenovanje Ivane Miletić. la Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Informe Rosier, acuerdo provisional. Izvješće Rosier. Otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram. Usvojeno. Izjava komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ovime je dakle dovršeno prvo čitanje. Izvješće Klinc. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Se votación. Sí. Zatvaram. Aprobado. Usvaja se. Izvolite. Äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach knapp 15 Jahren werde ich am Ende... Dragi kolege, Ja odlazim nakon kraja ovog e, saziva. Ovo su dva moja posljednja izvješća. Vidio sam da je moguće u ovoj vijećnici pronaći e, kompromis za razliku od situacije u brojnim drugim parlamentima. Mnogi od vas e, će se ponovno kandidirati za rad u Europskom parlamentu. Ja bih vas zamolio da se snažno borite za evropske ideale. Europa nam je donijela mir, stabilnost i određeni prosperitet unatrag 60 godina. To dugujemo svojoj djeci, svojim unucima. Europski projekt ne smije propasti. Europska unija mora ostati ujedinjena. Imamo samo jednu budućnost. Hvala izvjestitelju. Dovršili smo prvo čitanje. Još jedno izvješće Klinc, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvaram. Usvaja se. Dovršeno je prvo čitanje. Izvješće Simon, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Parlament e, zaključuje prvo čitanje. Dakle, izvješće sam. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, zaključeno je prvo čitanje, zatim izvješće Hokmart, e, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Gospodin Hokmark, imate riječ. Dakle, zahvaljujem svima. Ovo je bilo fantastičnih 15 godina, fantastični prijatelji preko političkih i nacionalnih granica. Želim naglasiti da je ovo mogućnost da Europu osnažimo, da je učinimo slobodnim društvom, otvorenim za sve pojedince, snažnim u globalnom okruženju možda imamo različita gledišta ponekad, ali imamo zajednički zadatak i zajednički cilj, što je dobro. Zato svima zahvaljujem e, na fantastičnih petnaest godina. Ovo su moja zadnja dva izvješća i nadam se da će pridonijeti stabilnijoj Europi. Zahvaljujem. Puno hvala. Poimenično glasanje otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. E, izvješće Hokmark. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. Izvješće Fernandez. Amandman prvi. Podizanjem ruku za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijedlog komisije poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. Karas Beres. Amandman 2. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. A gospođa Beres ima riječ. Hvala predsjedniče. Ovo je treći izvještaj o kome kao e, što kaže kaže kolega, nakon 25 godina, ovo će biti moj posljednji izvještaj, ja bih vam svih htjela zahvaliti s kojima sam surađivala, s onima s kojima smo našli na kraju europsko stajalište. Zahvaljujem i prevoditeljima, svim, svom osoblju ovog doma. ovaj se dom promijenio, mi smo se promijenili, Europa se promijenila. Ovaj parlament je postao pravi parlament građana. Uvijek kažemo e, da e, previše slušamo lobiste ali to e, e, i imamo i suradnju s valom europljana koji vjeruju u budućnost Europe. Ovo je moderni, originalni, demokratski parlament. E, parlament građana, sačuvajte ga ovakvim kakav jest sada. Hvala. Hvala. Puno hvala izvješće Karas Beres, Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. Izvješće opet Karas Beres, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. Izvješće Fevr. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. Ponovo Ferber izvješće. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Parlament je zaključio prvo čitanje. Izvješće Calvet Šambon. Gospodin Calvet je tražio riječ. Ne, nije. Gospođa Lopez Vermeho je tražila riječ. Puno hvala. U skladu s člankom 59.3 molim e, poimenično glasovanje da se prije glasuje o amandmanima koji eliminiraju diskriminatorne iznimke u primjeni direktive tako ćemo zaštititi sve radnike osobito oni koji su u osobito prekarnoj situaciji na primjer oni koji rade u kućama e, i pomorci hvala gospodine Kalvet Puno hvala. Poštujem odlične, odnosno dobre namjere i dijelim mišljenja koja stoje iza ovog zahtjeva obzirom da postoje izuzeća koje nisam mogao izbjeći i koje ne podržavam, ali u korist rada parlamenta i onoga što sadrži puno više toga molim da poštujemo onu teško postignutu konstruktivnu ravnotežu koju smo postigli i molim da glasujemo za tekst kakav je bez da ga oslabimo. Hvala gospodine Kalvet. Dakle, e, poimenično glasovanje o prijedlogu koji smo upravo čuli. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dakle, glasamo o amandmanu 1.3.4 poimenično. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izjava komisije podizanjem ruku za protiv suzdržani. Usvaja se. Parlament je ovime zaključio prvo čitanje. Gospodin Halvet je tražio riječ, ima 30 sekundi, izvolite. E, mene se ovdje sabotira. Pa 30 sekundi, pokušat ću reći, ovo je konačni tekst u ovom sazivu jer obećajem vam da ću se vratiti. Želim zahvaliti cijelom parlamentu, svima koji su glasali i za i protiv i cijelom svom timu i gospođi Tisen koja je postavila e, ovaj, e, ovo postignuće u izgradnji socijalne Europe jer ovo konačna verzija je najbolje e, što sam postigao u ovoj instituciji. Hvala, a sada sljedeće izvješće. Otvaram glasovanje, izvješće Lanaers, zatvaram glasovanje. Usvaja se zajednička izjava amandman 105 e, e, dizanjem ruku za protiv suzdržani usvaja se Parlament je ovime zaključio prvo čitanje izvješće Mato gospodin Mato je tražio riječ Puno hvala samo sam želio reći da je uloženo tri godine rada, stotine sastanaka je održano. Nastojali smo doći do sporazuma koji će objediniti 30 različitih propisa. Ovo je krhki e, sporazum, ali ima potporu, pa vas molim da ga prihvatite. Hvala. Govorim o članku 59 stavku 3 e, mislim da se moramo vratiti na prijedlog komisije u dodatku 1 dijelu petom ja sam obučen kao nizozemski ribar jer ako prihvatimo prijedlog trijaloga mi ćemo uništiti obitelji poput ove na mojoj slici e, to su obitelji koje e, love ribe na određeni način to neće biti moguće našoj djeci i unucima mi im ovime zakrećemo vrat gušimo ih davimo ih dakle molim vas, pa e, mislite o tome. 38. Ustanite. Dos, cuatro, siete, nueve.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 Dakle, više od 38. Dakle, prijedlog gospodina Vandelina ćemo staviti na glasovanje dizanjem ruku. Gospodin Žado, imate riječ? Dragi kolege, e, začudno je da imamo glasanje o nečem e, što je za ekosustave, za ribare, protiv lobija, e, protiv velikih e, industrija. Glasali smo u svim zemljama. Tražim od ovog parlamenta da održi svoje obećanje za ekosustave i za ribare sve zemalja protiv industrializacije ribarstva. Senjor Mato. Gospodine Mato, izvolite. Samo sam želio reći da se protivim prijedlogu gospodina Vandalena iz vrlo jednostavnog razloga. Ovim amandmanom se želi učiniti e, besmislenom e, svrhu ovog glasovanja. Dakle, namjera je obustaviti tako, takav pulsni ribolov. E, zato molim da podržite odnosno da odbijete gospodina Vandelina ko je za, ko je protiv, ko je suzdržan, odbija se. A sada prelazimo na poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. A sada izvješće Levandovski. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Parlament je zaključio prvo čitanje. Izvješće gospođe Gresle Amandman 1 do 4, 7 do 110 i 114 do 140 dizanjem ruku za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 5 za protiv suzdržani elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 6 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 111 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 112 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 113 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 142 poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 140 pada. I sada glasujemo o prijedlogu komisije. Poimenično otvaram, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće pospišil. Dizanjem ruku za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Izvješće Grapini dizanjem ruku za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 62 do 71 poimenično prijedlogu komisije otvaram zatvaram glasovanje usvaja se parlament je zaključio prvo čitanje izvješće Mamikins poimenično amandman 42 otvaram zatvaram glasanje usvaja se Parlament je zaključio prvo čitanje. Gospodine Manikins, imate riječ, dvije minute. puno hvala, dragi kolege. Želim naglasiti važnost uredbi koje smo danas usvojili. E, to je od ključne važnosti jer ćemo time spriječiti terorističke napade e, sa bombama iz kućne radinosti. Time ćemo spasiti stotine života i e, zadnjih pet godina bi puno manje ljudi poginulo da smo imali stroža ograničenja na prodaju perkursora. Mi smo sada uspjeli, a to dokazuje i postotno odobrenje ovog prijedloga u odboru LIBE. Želim e, uvijek iznova zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji te svima u trijalogu i svim kolegama. Još jednom puno hvala. Muchas informe. Hvala lijepa. Idemo e, na izvješće Meserić. Amandman 77, e, pojmenično glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno. 78, dizanje ruku za, protiv, suzdržani. E, usvojeno. Izvješće se i pojmenično glasanje, 326. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Parlament je zaključio prvo čitanje izvještaja Melo. Amandman 312, pojmenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Parlament je zaključio prvo čitanje. Izvješće a Amandman 69. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Parlament je zaključio prvo čitanje. E, izvjestitelj traži riječ. Hvala vam. Usvajanjem ove uredbe unosimo još jedan element u bolje upravljanje tokovima migracija. Hvala kolegama, izvjestiteljima u sjeni na njihovoj suradnji. Svojim odgovornim radom su omogućili brzo usvajanje ove uredbe. Nadam se da ću se vratiti u idućem sazivu Europskog parlamenta kako bih nastavila s radom koji sam započela tijekom ovog saziva. Hvala svima. Hvala lijepa. Zadnji izvještaj gospođa Tuni Hohenstein. Hvala lijepa. Kolege, kolegice, prijatelji Neću reći do, e, zbogom, kažem doviđenja, dalje ću se brinuti za i boriti za jaku Evropsku uniju. Stoga vas molim da glasate za ovaj izvještaj jer će on e, zaštititi e, tisuće europljana od smrti na cestama od smrti i ozbiljnih ozljeda na cestama. Hvala na podršci ove će naprave biti instalirane u vozilima, zaštitit će i vozače i sve ranjive korisnike cesta. Mislim na e, bicikliste, pješake i tako dalje. I na kraju, sigurnost na cestama je jedan od primjera E, kako Evropska unija pomaže u spašavanju ljudskih života boljom suradnjom, sigurnošću. Bolja sigurnost na cestama je opifljiv primjer kako poboljšavamo sigurnost u svakodnevici. Oni koji žele napustiti Evropsku uniju, e, oni će, e, oni će shvatiti koliko je ona vrijedila tek kad je razore E, e, zahvaljujem za sve što smo uspjeli postići. se Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno. Izjava e, komisije za, protiv, suzdržani, usvojeno. Parlament je zaključio prvo čitanje.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 señorías damos paso ahora a las explicaciones. idemo sada na obrazloženje e, glasanja. E, dajem riječ gospodinu Messerschmittu. E, zaštita osoba koje obavještavaju o prekršajima regulatnog postupka. Hvala predsjedniče. Hvalimo se tržište koje ima 500 milijuna potrošača što nas obogaćuje i čini nas sigurnima. Ali e, gdje je ta sigurnost ako zemlje ne primjenjuje zakone i propise na isti način? krše ih e, na sve strane. Države članice moraju primjenjivati propise. Mnoge su od njih do sada već trebale naučiti e, što su propisi i kako ih treba primjenjivati. Ali uvijek imamo slučajeve u kojima se te, ti propisi ne provode dosljedno, a trebamo dosljednost, e, e, trebamo solidarnost unutar e, jedinstvenog tržišta. Hvala lijepa. Gospođa Šojdrova ima riječ. Go, izvolite. Hvala lijepa. Kolege i kolegice, ja sam odlučila glasati za ovu direktivu jer je cilj važan. E, direktiva štiti one koji shvaćaju da se e, prava krše i javljaju o tim prekršajima. U javnom je interesu da ljudi to mogu učiniti. E, u javnom je interesu da štite ljude koji su spremni da budu zviždači. Međutim, ali moramo štititi i interese e, poslodavaca. E, oni također moraju moći lansirati interne e, postupke u kojima se ovakvi prekršaji dojavljuju. Ne želimo previše usložiti život malih srednjih poduzeća ni to ne želimo. E, slažem se s time da e, uvedemo takav interni postupak. Hvala lijepa. Gospodin Zdrojevski ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ne bih danas uzeo riječ da nismo imali jučer raspravu. Imamo dvije stvari me zabrinjavaju. To je u prvom redu nepoštivanje e, direktive od strane marginalnih snaga koje žele e, usložiti život građana i koje dozvoljavaju korporacijama da budu iznad zakona. Također e, moramo se boriti protiv ljudi koji šire lažne vijesti e, i Naravno, imamo e, zviždača koji su pošteni, ali imamo zviždača koji šire lažne glasine i uništavaju e, život ljudi mentalno ili financijski. Ne smijemo učiniti ovime više štete nego koristi. Hvala lijepa. E, gospodin Morel ima riječ. Vraćamo se e, iz daleka u Europski parlament. Imamo jedan e, tekst koji štiti e, zviždače. Ali je vijeće ispraznilo substancu ovog propisa. Zviždači neće biti zaštićeni protiv pretpostavljenih. U bliskom okolišu i, oni koji će pomagati e, njima, ne, njima neće biti pomognut. E, trebamo imati učinkovite propise. E, znamo što je dovelo do ovoga, ali u kojem je duhu to napravljeno. Recimo Julien Lachange, Lassange, on je obavijestio javno mišljenje o kriminalnim aktima u ratu u Iraku i šta se sada događa. E, e, mislim da trebamo učinkovite mjere za zaštitu zviždača. Gospodin Mamikins ima riječ. Hvala kolege i kolegice E, zaštita zviždača je od osnovne važnosti za europske institucije. E, mnogi desničari su nastojali e, izvući kapital od ovog. Ne smijemo imati slabosti u propisnima. Moramo građanima dati mogućnost da dojave nepravilnosti. Ako želimo da e, ljudi više sudjeluju u europskoj politici, moramo im dati instrumente koji su za to potrebni. E, stoga moramo zaštititi ljude koji se bore protiv kriminala. E, tu imamo razna područja odnosi između poslodavca i zaposlenika. Moramo dati jamstva Stoga sam kolege i kolegice glasao za ovaj izvještaj. Hvala lijepa. Gospodin Hanan, hvala lijepa. Dolazi trenutak kad uvidite da ste e, najstariji zastupnik e, u ovom parlamentu. E, sjećam se afere Tilaken, jedan je novinar uhićen jer je prijavio e, prijevaru e, niko nije istraživao dokumente ovih prevaranata, ali tog su dojavljivača, e, zviždača temelje to istražili kad smo imali dojavljivanje o dvostrukom knjigovodstvu od jedne e, zaposlenice, onda je ona izgubila posao. Mislim da je ova situacija pogoršana zbog regionalnog e, e, vjerovanja u europske projekte e, koji e, misle da je sve dozvoljeno u propisima. To će dovesti do mnogo problema. Hvala, gospođo kada se radi o zloporabi e, e, prijevari, e, utaj poreza i o ostalome, onda trebamo zviždače kako bi se protiv toga morali, mogli boriti. Ako ti dojavljivači se mogu pozvati na jedan točno definiran postupak, onda je to dobro ali e, jer znamo da te prijevare jako štete javnom dobru. E, bilo bi dobro da e, zviždači unutar organizacije mogu se obratiti nekome ili se staviti u direktni kontakt sa vlastima. Tako bismo osigurali da ovi zviždači ne izgube posao dobro je da je ova zaštita e, e, osigurana na jednoj minimalnoj razini e, jer u mnogim zemljama o tome nema probisa. Stoga bih, bi mi bilo drago da se ova direktiva što prije provede. Hvala lijepa. Gospodin Polčak ima riječ. Hvala lijepa.